Dear colleagues, I think we can start. Uh, uh, Poštovani kolege, možemo polako započeti. Ministri Dijsselblom i Kazimir doći će nakon što završe sa tiskovnom konferencijom. Još uvijek čekamo i gospodina Cakalotasa, no mislim da bismo mogli započeti moramo ipak završiti do 21 sat. I sada bih doista želio pozdraviti ministre financija koji su prihvatili sudjelovanje na ovoj javnoj raspravi. Dakle, sedam ministara financija iz Nizozemske, Grčke, Francuske, Italije, Luksemburga, Slovačke, Malte, doista mislim da se radi o rijetkoj prilici za raspraviti mogućnosti i opcije za fiskalne kapacitete. Moment for the future of the European Union and the Economic and Monetary Union. Budućnosti naše Europske unije. Dakle, uspostavljanje fiskalnog kapaciteta nešto što je predloženo izvješću petero predsjednika i cijeli niz stručnjaka to smatri, smatra nužnom komponentom e, funkcionalne, monetarne i ekonomske unije, a odbori Ekon i Budget zajedno rade na izvješću na vlastitu inicijativu na tu temu. Dobili ste već nacrt izvješća dvoje izvjestitelja Bugaj i Bereš, koji jasno identificiraju moguće funkcije i osnovne stupove fiskalnog kapaciteta, osobito imajući na umu promicanje konvergencije, poticaja reformi, apsorpcije simetričnih i asimetričnih šokova. Međunarodni monetarni fond je također vrlo u studiju objavio gdje se analiziraju različite opcije, no naravno to nije tehnička, već politička rasprava, tako da smatram da je ova prilika, prilika rasprave sa ministrima financija doista nešto što je važno. U ime Jean Artuija, predsjednika odbora za proračune, mislim da mogu reći da za početak možemo dati riječ prvom govorniku osim ako suprocijate nešto ne želi dodati. Samo bih dodao da sam oduševljen što možemo držati ovakav sastanak koje bi odbor za proračun želio svake godine održati. Tijekom razdoblja miranja voljeli smo biti u mogućnosti sastati se sa ministrima financija i svih onih koji, svima onima koji su zaduženi za proračun. Tijekom srednjevočne revizije imat ćemo danas više prilike za tako nešto. Zahvaljujem Prvanš Beres u ime oba izvjestitelja ima riječ. Hvala vam zajedno sa Reimerom Bögeom i ostatkom pregovaračkog tima zahvalila bih ministrima financije što su danas s nama. Doista radi se o poprilično neobičajenom događaju, no vjerujem da pitanje proračunskog ili fiskalnog kapaciteta za europodručje je doista dobra prilika bila za ovakav sastanak i drago mi je što su se toliki od vas odazvali. Neću duljiti jer želim saslušati vas što vi imate reći. I zapravo me zanima da li ste razmotrili ono što vam mi nudimo izvješće parlamenta o proračunu za euro područje. Dakle, radi se o zamisli koja je, o kojoj se raspravlja već od prije izvješća i prije nego što je kriza pokazala doista razmjer u kojem je ovo pitanje nešto što ne možemo zaobići. Ovu zamisa izvješća o proračunu za europodručje pokrenuli smo imajući na umu da bi se, se time mogli početi baviti u trećem semestru, bez obzira na to što će se dogoditi vezano uz britanski referendum. Znam da ste podosta energije u drugim smjerovima orijentirali, no isto tako ne smijemo zaboraviti niti na ovo pitanje. Na sastanku je u Bratislavi e, da će do prilike za nastaviti sa ovim razmatranjem i radom, no u listopadu kada se ovo izvješće usvoji, ono bi trebalo predstavljati dobru osnovu za otvaranje rasprave kako biste vi mogli za kraj godine pripremiti sastanak vijeća i nadamo se nastaviti raditi u smjeru izvješća petero predsjednika. Dakle, ja smatram da ne možemo samo sjediti i čekati provedbu svega ovoga nakon cijelog niza nacionalnih izbora koji su pred nama i ne mislim da stvari možemo odgađati dok ovi ili oni izbori ne završe. Moramo se s ovime baviti i staviti to na dnevni red odmah. U izvješću Petra predsjednika postoji jedna obveza koja preuzete preuzeta i željelo bih da o tome nešto konkretno kažete. To je preobrazba Europskog mehanizma za stabilnost, ESM-a. Naime, u izvješću Petra predsjednika rečeno je da bi ESM trebao biti integriran u načelo zajednice, što bi imalo znatne posljedice i doista bi me zanimalo čuti vaše mišljenje o toj zamisli. Hvala. Hvala vam lijepo. Sada ćemo ići redoslijedom protokolarnim, dakle, abecedno po državama članicama. Euklid Sakalotos, koji je upravo stigao, prvi je na redu, koji mole da bude drugi, pa ćemo zamijeniti i dati riječ Mišel Sapanu. E, to nisam bio siguran tko će biti na redu, no neko svakako mora započeti, pa ću zahvaliti predsjedateljima i svim zastupnicima. Ovo nije prvi put da sam ovdje, uvijek je zadovoljstvo susresti se s vama. Je suis heureux, monsieur le ministre, vous qui euh, fûtes ministre des finances. Dakle, ovo ne uspijamo toliko često organizirati i doista mi je drago da smo uspjeli u, u ovoj prilici. Dakle, imam svega nekoliko minuta pa ću odmah započeti prije svega. Zahvaljujem na odličnom obavljenom poslu e, dvoje izvjestitelja i su izvjestiteljima, dakle, ovo je pitanje kao što je prvaš Berez rekla, koje je jednako staro kao i ekonomska i monetarna unija. Jedina stvar je u tome što se proveo za sada samo monetarni stup i to pod vrlo konkretnim uvjetima koji su bili e, važni za uspostavu Središnje banke Europe sa svim ovlastima i naravno kapacitetom za učinkovitost u upravljanju. Međutim, proračun je nešto što je ostavljeno po strani. Vidimo dakle da trenutno postoji određena neravnoteža, ali to je nešto što se pokazuje od samog početka krize i dakle, vidjeli smo kako je kriza utjecala na samo europodručje i da imamo zemlje koje se udalju jedna druge u trenutku kada bi se trebale zbližavati. Dakle, zemlje koje dijele istu valutu i koje se e, zatiču u sličnim, istodobno različitim okolnostima, jer neki aspekti konvergencija, osobito što se tiče ulaganja i konkurentnosti, jednostavno su nedostajali. Također radi se o nečem što je ključno u trenutnom kontekstu. Prvanši, dakle, u pravu kada kaže da neavisno o rezultatu referenduma važno je postaviti pitanje koje smo čuli i ne samo to, već ponuditi i neke odgovore. No, s obzirom na rezultat referenduma, koji svi znamo, situacija je tim inherentnija. Dakle, treba nam snažno djelovanje i trebamo imati kapacitet za suočavanje s izazovima s kojima se danas moramo suočiti. Dakle, potrebno je proračun za europodručje, e, to bez okljevanja mogu reći, doista sam u to uvjeren, i mislim da smo na više načina već pokušali provesti proračune ovakvog tipa. Europski mehanizam za stabilnost jedan je način prikupljanja određenih sredstava kako bi se pobrinuli da postoji solidarnost koja je nužna u određenim uvjetima. A vidimo da mehanizam takve vrste može biti jedan početak onoga što neki nazivaju Europskim monetarnim fondom ili nekakvim alatom koji bi mogao pomoći zemljama u poteškoćama te podržati ulaganja u tim zemljama. Također postoji cijeli niz želja vezano uz proračun, poput primjerice Junckerov plan, to je lijep pokazatelj potrebe za djelovanjem e, na europskoj razini e, na polju proračuna. Dakle, na taj način možemo se lakše suočiti e, protocikličkim ekonomskim pritiscima koje, s kojima se susrećemo i ako vidimo da se stvari presporo pokreću, oporavljaju, tako nešto bi moglo biti nužno. No postoji ovdje cijeli niz pitanja i moram reći da ja nužno nemam odgovore na njih, barem ne danas, no važno je postaviti ta pitanja. Ukoliko dakle, imamo proračun, mora postojati način e, nadzora, kontrole nad tim proračunom, što znači da unutar Europe mora postojati odgovarajući kapacitet koji će se pobrinuti da se ovakvom proračunu raspravlja, da ga se usvaja, jer ne vidim načina da ovakav proračun imamo bez nužnog demokratskog nadzora kad kada građani smatraju da taj demokratski nadzor je nešto što je poprilično udaljeno, odvojeno od njih, no bez demokratskog nadzora mislim da to ne bi bila prihvatljiva situacija i ukoliko imamo proračun, tada mora postati netko tko ima kapacitete za provedbu tog proračuna, a zatim ima i rasprava, sistem rasprave s kojim smo svi upoznati i neću e, dati nijakvo svoje stajalište o tome, jer još se mora odlučiti da li ćemo se ovime baviti vodeći se načelom zajednice ili međuvladinim pristupom, ali o tome neću davati nijakav stav jer mislim da je to nešto o čemu ćemo tek početi raspravljati i raspravljati vam dolazećim mjesecima, a osobito je važno vezano uz europski proračun. Dakle, ukoliko imamo proračun, također potrebni su i resursi, a pitanje resursa je nešto što je ovdje ključno i za europski proračun u cjelini to bi bilo primjenjivo, ali osobito je važno za ovakav proračun imati potrebne resurse, odnosno definirati o kakvim resursima govorimo i tu bismo mogli ponuditi različita rješenja, može se raditi o vlastitim e, resursima ili dio dijelu resursa pojedinih država članica, ali dakle resursi su nužni kako bismo sam proračun mogli e, provesti. Za kraj reći ću samo da sam uvjeren da ukoliko ovu raspravu započnemo na jedan institucionalan način, da nikada nećemo biti u mogućnosti riješiti ova pitanja i ponuditi odgovore. No ukoliko otvorimo raspravu na jedan operativan način, sagledavajući praktičnu stranu i vrlo konkretna pitanja pred nama, sagledavajući pitanja vezano to za što je potreban proračun, kakav je naš kapacitet za djelovanje i tako dalje, to je nešto što je našim građanima doista potrebno. Potrebno je uvjeriti ih na konkretan način da je Europa učinkovita u provedbi politika. I umjesto tog institucionalnog pristupa, naravno morat ćemo uključiti i institucionalna pitanja, to je nešto što je također ključno, no vjerujem da je na nama da se uhvatimo koštac sa stvarima na jedan najpraktičniji mogući način da sagledamo što nam je potrebno vezano uz ulaganja, vezano uz, uz naknade za nezaposlene, vezano uz europski kapacitet kojim se možemo pobrinuti da postoji određena razina solidarnosti za nezaposlene i to je po meni jedni način na koji ćemo moći svojim građanima e, reći o čemu se doista ovdje radi, koliko je to važno, jer ćemo se suprotnom jednostavno izgubiti u e, institucionalnim raspravama. Hvala. Hvala vama, e, gospodin Cakalotas. Hvala Alberto, hvala parlamentarnom odboru i svim aktivnostima na ovu temu. Doista se radi o ključnom pitanju i daću vam tri razloga iz kojih moramo vrlo ozbiljno e, razmotriti o proračunu za euro područje. Prvi je međunarodna uloga eura. Već sam kad kada kritizirao i Središnju banku i komisiju vezno uz njihove prognoze rasta, kada su davali izjave tipa pa rast baš nije idealan, postoje različite mogućnosti, gospodarstvo na svjetskoj razini također baš ne funkcionira najbolje, ali tako nešto može reći Grčka, Bolivija, Finska, ali ne može i Europa. Ne radi se o malom zatvorenom gospodarstvu malom otvorenom gospodarstvu, već u velikom gospodarstvu i ukoliko svjetsko gospodarstvo ne funkcionira, jedan od razloga je možda što Europa ne odrađuje svoj dio posla. U prošlosti, kao i u budućnosti, imat ćemo pojedine regije u svijetu kojima ide bolje ili gore, Azija ili Amerika, no kada im je gore, tada je važno da neko drugo područje popuni tu prezninu. Tako da kada bi Europa željela odigrati svoju ulogu, ne može jednostavno razmišljati na višak tekućih računa u odnosu na ostatak svijeta, već ima i odgovornost na, za potražnju na jedan način na koji manja zatvorena gospodarstva nemaju. Druga stvar je automatska uloga proračuna europodručja. Ukoliko u Teksasu dođe do recesije, resursi iz federalne rezerve prelaze u drže u Teksas. Imamo potpore i Teksašani mogu plaćati također manje poreze. No to nije jedino što se događa. Ukoliko savezni proračun financira takve povećane rashode resurse pozemljivanjem i dakle većim portfeljem obveznice, tada e, Teksašanima situaciju nadoknađuju ostatak Amerike. Dakle, te obveznice će otplaćivati i ljudi iz Massachusettsa i Kalifornije i Virginije i ovdje i ondje. Dakle, dva su tu rezultata. Jedan ekonomisti nazivaju učinak stabilizacije, dakle asimetrični šok u jednoj zemlji, recesija, resursi idu u tom smjeru, u to područje, a druga stvar je e, efekt ujednačenja. Dakle, postoji određena solidarnost u otplati. I naravno, konačno zamislio da će Texas biti jedan dan u recesiji, neki drugi put će se raziti o Massachusettsu ili nekom trećem. I Europu zapravo želimo graditi na taj način. U jednom trenutku će Grčka zapasti u krizu, drugi puta Njemačka ili Finska ili Portugal. Treći razlog iz kojeg nam je potreban europski proračun je diskrecionalna fiskalna politika. To ima veze sa prvom točkom, to je uloga eura u svjetskom gospodarstvu, ali isto tako ima veze i sa odgovarajućom razinom potražnje na europskoj razini. Postoje različite, različiti vanjski uvjeti, a najvažnije je da Francuska, primjerice, se želi proširiti, no to će ići također na koristi Njemačkoj i Portugalu, a kada se Njemačka ili Portugal želi proširiti, prednosti toga će osjetiti i druge zemlje zbog uvoza. Dakle, rješenje je očito, širimo se zajednički, internaliziramo te vanjske faktore koje postoje. A meni, barem je sasvim jasno, da postoji neekspanzivna fiskalna politika koja nam je potrebna uz visoke razine nezaposlenosti i do koje ne dolazi zbog toga što do sada nismo pronašli načina internalizacije toga. U odsudstvu takvih mehanizama što imamo? Ukoliko nismo monetarna unija u smislu kojem to jest Kanada ili Njemačka vezano svoje pokrajine ili način na koji je Australija monetarna unija. Što imamo? Imamo monetarnu politiku koja se ne može nositi sa simetričnim šokovima i nije čak niti potpuno sigurno da se može nositi i sa simetričnim e, šokovima, kada uzmemo obzir pitanje duga, jer monetarna politika gotovo da se raspala. Središnja banka naravno može sniziti svoje kamatne stope, ali to neće nužno utjecati na Španjolsku ili Portugal ili Grčku. No, recimo da imamo monetarnu politiku, nemamo politiku devalvacije zbog toga što smo monetarna unija i nemamo fiskalnu politiku ukoliko nemamo dostatni fiskalni prostor. Što nam preostaje? Stopa plaća. To postaje jedini tampon za šokove europskog gospodarstva. I zamolio bih vas da ozbiljno razmotlite o tom pitanju. Dakle, u cijeli euroskepticizam, može li Europa ovako nastaviti ako je jedina mogućnost ublaživanja šokova stopa plaća. Mišel je u potpunosti u pravu, trebaju nam dvije stvari, monetarna unija koja se ne oslanja samo na takav tampon, ali s druge strane monetarna unija koji ima ekonomske alate koji će preuzeti ulogu sistemom devalvacije poput fiskalne politike, ali će biti pod demokratskim nadzorom. Dakle, ukoliko se doista želimo boriti protiv euroskepticizma u nadolazećim mjesecima, godinama nakon Brexita, to je ono što nam je potrebno. Potrebna nam je Europa koje može reagirati na potrebe ljudi kako bi se ljudi sjećali da stopa plaća nije jedini način oblažavanja šokova i da prave plaće, realne plaće nisu fleksibilne samo prema dolje, već i prema gore, a sve te politike trebaju biti unutar sistema demokratske odgovornosti. Dakle, to se mi dobar način čini za borbu protiv euroskepticizma, a za proeuropski stav trebamo Europski parlament koji će dati mogućnost ljudima da kažu da, imamo jednu sveeuropsku instituciju, imamo institucije koje su dobre, institucije koje su demokratski odgovorne. Hvala. Pier Carlo Thank you and thank you for hvala i hvala na pozivu da sudjelujemo u ovom važnom događanju. Kao prvo želim reći da cijenim ovo izvješće jer e, ono zastupa jedan e, širi pristup nego što je izrečeno u naslovu i to je izvrsna prilika da se govori o mehanizmu upravljanja europodručjem koji treba ojačati i s obzirom na e, događaje koji su unijeli veliku nesigurnost u globalno europsko okruženje. Evo, imam dosta napomena o ovom izvješću. Proći ću kao prvo samo neka načela za koja smatram e, da mogu biti korisna u poboljšanju našeg upravljanja europodručjem. Kada govorimo o politici europodručja, trebamo iznaći pravu ravnotežu između nacionalne i europske politike, a ponekad se čini da iako je možda Unija dosta čvrst e, sustav jedini zapravo mehanizmi prilagodbe su na nacionalnoj razini. Dakle, postoji nedostatak europskih instrumenata bez obzira na političko područje o kojem se radi, a tu bih mogao navesti niz područja u kojima ta tvrdnja stoji. Također, nešto što se nadoveze na to jest ako želimo napredovati sa monetarnom unijom, to treba ići u dva pravca koja trebaju se e, kretati istovremeno i moraju komunicirati. Dakle, ublažavanje rizika i, e, e, i dijeljenje rizika. Dakle, to je jedno načelo koje se treba primijeniti i e, na druga područja, što znači i zapošljavanje i politika tržišta rada i to ću sada pojasniti za trenutak. Treće. Trebamo ponovno osmisliti političke poticaje u svjetlu ova dva načela. Evo, ja se zalažem za strukturne reforme koje bi e, riješile strukturne probleme poput nezaposlenosti i e, lošeg rasta, iako su strukturne reforme samo dio rješenja. No, pitanje koje si moramo doista postaviti kao donositelji odluka je koji nam e, poticaji stoje na raspolaganju za uvođenje strukturnih reformi. I kada je riječ o osmišljavanju političkih instrumenata, trebamo si to pitanje postaviti još ozbiljnije. Ja uvijek tvrdim da fleksibilnost ne znači da će neka vlada se manje pridržavati određenih pravila, nego će imati poticaje za uvođenje strukturnih reformi koje su ključni dio ekonomske politike strukturna strana ili pitanje dugoročne opskrbe je jedan dio priče. Treba vam nešto također i što se tiče dugoročne potražnje i to je pitanje koje se tiče makroekonomskih prilagodbi ili simetričnih prilagodbi. Dakle, ja bih htio jedno fiskalno stajalište makroekonomske europske politike koje će se usmjeriti ka rastu. To sada nije slučaj zato jer imamo i e, viškove u tekućem računu. No, treba vidjeti također kako možemo raspodijeliti e, tu situaciju na zemlje europodručja. Ako se to ispravno učini, onda će interakcija između strukturne reformi i e, makroekonomske politike donijeti bolje rezultate. Evo, u ovom kontekstu dopustite mi da ponovim još jedan prijedlog koji je iznijela talijanska vlada i koji nije nov. To je zapravo tradicionalno političko sredstvo i to je zapravo uvođenje naknade za nezaposlenost u monetarnu uniju. Dakle, to je Euclid dobro iznesao. Dakle, ako ste u monetarnoj uniji i nemate odgovarajućih alata fiskalne politike kako bi se nosili sa šokovima, prostaje vam jedino tržište rada i to može donijeti do prilagodbi E, dohodaka ili razine zapošljavanja, no to je dvoje povezano. Dakle, ako želite imati jednu monetarnu uniju koja potiče rast i zapošljavanje, trebate imati instrumente koji će ublažiti pritiske kada je riječ o asimetričnim šokovima u određenoj zemlji. Također, kada je riječ o osmišljavanju političkih pravila u monetarnoj uniji, što je povezano i sa nezaposlenošću, jest da se ta mjera treba ticati cikličke nezaposlenosti kako bi se izbjeglo da ova potonja postane strukturna. I e, dakle, to je e, pojava koja onda dovodi do manje konvergencija, a ne više. Dakle, postoje razlozi zašto bi rasprava o ponovnom osmišljavanju monetarne unije trebala posvetiti veliku pozornost pitanjima nezaposlenosti i tržišta rada, naročito ako je to povezano sa načinom funkcioniranja monetarne unije i monetarne ekonomike. Evo, da se nadovežem na još nešto što je u izvješću. Ako bismo imali taj instrument, onda bi taj instrument se bavio asimetričnim šokovima, ali isto tako trebao E, suzbijati simetrične šokove koji se jednako tiču cjelokupnog europodručja. I tu e, mislim da bi bila e, bili korisni prijedlozi za poticanje ulaganja ili recimo izdanje resursa za stabilizacijski mehanizam. I na kraju ulaganje zapravo spoj niza čimbenika. Imamo ulaganja i do njega dolazi ako se potražnja, očekuje porast potražnje u budućnosti i ako se očekuje i povratak na ulaganja i također dolazi do ulaganja ako se uklone u što većoj mjeri prepreke ulaganju i doći će do ulaganja ako postoji povjerenje u budućnosti i također povjerenje i u politički sustav budućnosti i u institucionalni sustav budućnosti, a čini se da tu sada gubimo. Hvala. Hvala, Pjer Graminja. Merci, euh, Hvala. Želim čestitati na ovoj inicijativi i zahvaliti vam na pozivu. Drago mi je što vidim ovdje brojne zastupnike Europskog parlamenta s kojima sam se redovno susretao prošle godine kada smo razgovarali o, o proračunu i to u konstruktivnoj atmosferi. Na početku želim reći da je europska povijest takva da smo uvijek orijentirani ka napretku, imamo monetarnu uniju, no nakon toga smo isrčali predrudo, odnosno politički smo odlučili da želimo zajedničku valutu, ali smo to odlučili bez da smo stvorili zajedničke ekonomske politike. Povijest nas je sustigla, došlo je do gospodarske financijske krize i trebali smo nadoknaditi izgubljeno vrijeme što smo činili u posljednjih nekoliko godina jačanjem e, politike stabilnosti i rasta. Naš, naše gospodarsko i financijsko stanje i naša monetarna unija su zapravo još nedovršeni. Evo, ja bih e, citirao Robera Šumana koji je rekao da se monetarna unija neće stvoriti preko noći i da to neće biti jedinstveni blok. Potreba za europskim proračunom sa vlastitim sredstvima i koji iskazuje maksimalnu solidarnost je svakako dugoročni cilj koji treba težiti u svakom slučaju, no ako to uzmemo kao polazište cijelog promišljanja, onda ćemo se putem izgubiti. Trebali bismo izdvojiti područja gdje treba pokazivati solidarnost i tu solidarnost graditi ciglu po ciglu, jer ne smijemo zaboraviti na tešku situaciju koja sada vlada u Europi i to ne samo uslijed britanskog referenduma, nego općenito. Želimo više solidarnosti u Europi, no hoćemo li uspjeti mobilizirati sada 28 zemalja članica, sutra 27 zemalja članica, a oko zajedničkih akcija. Jedan od mogućih odgovora jest da je euro područje sa 19 članica područje u kojem postoji već sada najveća solidarnost i to je možda put kojim treba krenuti. Treba nadvladati kao prvo nepovjerenje između tih zemalja i kako to možemo učiniti. Trebamo pretvoriti ovu pohvalnu solidarnost u europsko područje prenošenja sredstava, transfera sredstava, dakle one zemlje koje dobro stoje, koje se pridržavaju pravila pakta o stabilnosti i rastu, će biti raspoložene pokazati solidarnost pod uvjetom e, da one zemlje koje se ne pridržavaju toliko pravila ili koje ne poštuju dovoljno pakt o stabilnosti i rastu pokažu određenu susretljivost i tu treba naći zajedničke dodirne točke. Evo to je ono o čemu je govorio ministar Paduan, dakle da trebamo imati dva paralelna puta u kojem imamo jednom smanjenje rizika, oblažavanje rizika, a s druge strane imamo dijeljenje rizika. I ako se to ne bude činilo postepeno, mislim da nećemo moći brzo napredovati. Dakle, istina je i jasno je da e, svatko snosi odgovornost za vlastite strukturne reforme koje treba ostvariti i Kada se bude bolje poštovao pak, pakt o stabilnosti i rastu, moći ćemo pokazivati i više solidarnosti. Evo, navest ću jedan e, primjer koji je također e, naveden u ovom dokumentu. U slučaju cikličkog ili protucikličkog e, šoka mogu zamisliti jednu situaciju u kojoj se, u kojoj se isplaćuju privremene pomoći, no bit će naći, teško naći konačno rješenje. Evo ja ću ovdje zaustaviti se kako bi dao prostora i vremena raspravi. Hvala. <laughs> Gospodin Edward Šiklune. Hvala na pozivu na sudjelovanje u ovom sastanku. Kada sam bio ovdje kao zastupnik u Europskom parlamentu i kada su me pitali gdje sam radio prije, znao sam reći da sam bio na sveučilištu i onda bi rekli da to je Kula Bjelokosna u kojoj, se možete baviti teoretskim radom, a ovdje je drugačije. A sada sam u vijeću ministra i pitaju me gdje sam bio prije. Ja kažem bio sam u parlamentu i onda mi kažu isto, znači tamo ste mogli biti maštoviti i razmišljati idealistički, a ovdje se bavite svakodnevnim praktičnim problemima. Evo, samo nekoliko napomena o izvješću kolega Pervanš i kolege Boge. Dakle, ja imam različite poglede na ovo u svjetlu svojih iskustava. Dakle, to je samo pitanje perspektive. Trebamo se dogovoriti kamo želimo. Kao u dobrom braku, idealna je situacija tamo gdje imamo nesebičnu ljubav i dijeljenje i o tome se svi slažemo. No kako ćemo doći do toga? Hoćemo li žuriti u to? Hoćemo li pristati na prisilni brak? Da, znamo da takvi brakovi vrlo često propadaju. Institucije koje postoje danas i ojačani pakt o stabilnosti i rastu i ugovor o koordinaciji i upravljanju europski semestar i jačanje bankovne unije su sve mehanizmi koji se bave pitanjima stabilnosti i održavosti i koordinacije politika. No, trebamo opustiti te instrumente da djeluju, da postanu zreli i da rastu prije nego što tu uvedemo druge institucije. Brexit pokazuje da ne možemo uzeti Europsku uniju zdravo za gotovo. Mi nismo ni blizu SAD-a. Ali odgovor će na to biti da, to je to. Nedostaju nam e, više institucija koje će ostvariti tu potpunu integraciju. No, ponovno, pitanje je koliko brzo možemo napredovati u tom pravcu, jer ono što je ironično je da ljudi još ne vide plodove djelovanja postojećih institucija. Uzmimo uredbu o, paketu e, dve mjere i šest mjera. Kada se ona izrađivala, ja sam e, ušao u zapisnik e, riječima da će te kaze biti drakonske i da će se nametnuti zemljama koje se susreću sa problemima s kojima se ne mogu nositi, a mi ćemo ih onda kazniti i odvraćati. No, onda su mi odgovorili da ne želimo da se ponovi ono što se dogodilo u Francuskoj i Njemačkoj u prošlosti koje su prekršile pravila i ništa se nije dogodilo. Trebamo pokazati da smo ozbiljni, čvrsti i da će onda te zastrašujuće kazne biti toliko strašne da niti jedna zemlja neće doći do te točke. A sada imamo dvije zemlje za koje komisija tvrdi da su prekršile pravila i ako da budem pravedan moram reći da one ne prihvaćaju te optužbe i rasprava o vijeću u tome i također pokazuje da nije sve crno-bijelo, dakle pitanje fleksibilnosti i pitanje nedostatka u proizvodnosti, je li to dobro izmjereno i tako dalje. Dakle, to stoji na klimavim nogama i svi predlažu nove pokazatelje koji će zamijeniti pravilo o deficitu, dakle treba li to biti pravilo o rashodima. Dakle, evo, tu smo, imamo čitav niz pitanja, a još nismo vidjeli da se taj paket mjera primjenjuje tamo gdje je potreban. Isto možemo reći i za tu svježu ruku boje bankovne unije. Hoće li biti bail-in ili bail-out? Se kažu bail-out nikad više, dakle vlade nikad neće to ponovno osuditi i tražiti. No, pitajte tu moj kolega, to nije sve crno-bijelo. Jednostavno ne postoji lijek ili rješenje za sve. ne možete niti pravila naslijepo primjenjivati, jer možete neti još veću štetu i stvoriti još veću krizu nego ona što, onu koju pokušavate spriječiti. Dakle, pustimo da institucije rade, da e, rastu i e, prihvatimo sve sa svim nedostacima i manama. Kada vidim riječi poput e, provedba, konvergencija, formiranje plaća i tako dalje, to su jedini načini na koji zemlje mogu zadržati svoju konkurentnost. A ako mi želimo srljati dalje sa svim entuzijazmom, trebamo se dogovoriti naravno kamo želimo, ali ne smijemo srljati jer ljudi u Europskoj uniji još nisu svjesni onoga što smo mi uspjeli ostvariti jer trebamo dopustiti tome da se prirodno razvija, da prirodno prijeđe u sljedeću fazu i tako dalje. Ja nisam euroskeptik. Svakako se slažem da je prava unija, prava unija, ali prvo želim reći da trebamo u potpunosti izgraditi ono što smo do sada gradili. Hvala i sada ima riječ e, gospodin Dijsselblom. Hvala Roberto. Uvaženi zastupnici, hvala na e, pozivu i ovoj prilici da sama razgovaramo o pitanju fiskalnog kapaciteta, proračunskog kapaciteta europodručja. Želim e, zahvaliti autorima ovog izvješća. Razgovarao sam s njima prije otprilike mjesec dana. I to je dokument koji se nadovezuje na ono što stoji u izvješću petorice predsjednika i Naglašava se da treba učiniti još više. U izvješću stoji da će stručna skupina nastaviti rad izvješća i također se pozabaviti taktičkim i analitičkim radom na instrumentima za sljedeću fazu izvješća Petrov predsjednika i vi ste to na sebe preuzeli i to ste odradili već u jednom dijelu. Dakle, to pozdravljam. Fiskalni kapacitet je nešto što mnogi prigrljuju u političkim i javnim raspravama o našoj monetarnoj uniji i o gospodarskoj i monetarnoj uniji, ali iz niza različitih razloga. Neki od tih razloga se pojavljuju i u vašem izvješću. Ian Timberge, nizozemski ekonomisti i dobitnik Nobelove nagrade, tvrdi da ako imate više ciljeva, samo jedan instrument, onda ćete naići na nevolje. Dakle, prvo pitanje o kojem treba dobro promisliti je ne očekujemo previše od samo jednog instrumenta, jer će doći do konkurencije za upotrebu dostupnih instrumenta ako se želi postići više ciljeva u više područja. Drugo, na što treba utrošiti ta sredstva? Izvješće iznosi tri glavna područja. Prvo je poticanje strukturnih reformi, a to je tema koja također uživa veliku pozornost u izvješću petorju predsjednika. No, mislim da je redoslijed obrnut. Mi kažemo da treba pokrenuti ponovno proces ekonomske konvergencije u, u monetarnoj uniji i onda na temelju te konvergencije a to je zapravo obrnuta divergencija koju smo imali u doba krize. Dakle, na temelju te konvergencije možemo onda e, poduzeti daljne korake ka konvergenciji politika. I to su zapravo sljedeći koraci u ostvarenju monetarne unije. A ako dobro razumijem, s druge strane, u izvješću zapravo se predlaže da se to preokrene. Ako želite konvergenciju, dakle, treba vam ovaj instrument kako biste pokrenuli proces konvergencije. Evo, ako sagledam gdje smo sada sa gospodarskog i političkog stajališta, pa moram priznati da je to doista veliki izazov. Također, moguća aloga e, tog instrumenta jest e, suočavanje sa gospodarskim šokovima. Pa kada se osvrnem na prošlost, e, bilo je malo takvih šokova u europodručju. Zapravo, učinci krize su bili iznenađujuće simetrični i zapravo poteškoće je e, uzrokovala nesimetričnost u političkim e, područjima na nacionalnoj razini. Financijski ciklusi s druge strane su bili e, daleko divergentniji i kako bismo ojačali našu sposobnost apsorpcije rizika, moramo dovršiti bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala. To sam eh, usvrdio prije i dalje ću tvrditi. Dakle, kako bismo poboljšali kapacitet apsorpcije šokova europskih gospodarstava trebaju nam mehanizmi koji će omogućiti privatnom sektoru da na sebe preuzme tu funkciju apsorpcije rizika i zato nam treba bankovna unija i unija tržišta kapitala i također treba poraditi dalje na tome. Zatim rizik od asimetričnih šokova zahtjeva da naši nacionalni proračuni igraju ulogu tampona. Naravno, E, s obzirom na krizu, to je lakše reći nego učiniti, ali dugoročno gledano na nacionalnoj razini, tamo gdje imamo daleko veće proračune nego na europskoj razini, ipak trebamo tu tampon ulogu. Dakle, euro, područje treba se vas. Kada je riječ o rješavanju asimetričnih šokova fiskalnim kapacitetom, pa to zahtjeva dodatna sredstva i sada je pitanje odakle će doći ta sredstva. Tu se spominje ESM za financiranje tih instrumenta, ali zapravo ESM zajmodavac nema vlastita sredstva i nema niti poreze. Dakle, tvrditi da ESM se treba pretvoriti u monetarni fond ne znači da se riješilo pitanje odakle će doći taj novac i također tu smatram da nam je potrebna daljnja rasprava. Dakle, i kada je riječ o tome što će taj instrument činiti i kako će se financirati, treba raspraviti više, a večeras je upravo prava prilika za to. I na kraju politička dimenzija. Jutros smo imali konferenciju koju je organiziralo Slovačko predsjedništvo o nezaposlenosti i zapravo europskom programu za zapošljavanje i to je zanimljiva zamisao. No, politički govoreći, pitam se, ne znam kako je to u vašoj zemlji, ali u mojoj zemlji sustav socijalnog osiguranja i mirovinskog osiguranja su definirani kroz povijest i rasli su iz e, generacije u generaciju i zapravo e, u mojoj zemlji njima prevladavaju socijalni partneri. To je povezano sa kulturom i sa tradicijom. Dakle, iako bi to politički i gospodarski gledano mogla biti zanimljiva ideja, treba zapravo vidjeti što to znači za pojedine zemlje i u sadašnjoj atmosferi mislim da bi to bio veliki izazov. Ono što znam jest da u Nizozemskoj ono što, na što svi čulimo u uši je tako Europska unija seže u mirovinski sustav jer mi to osjećamo vrlo svojim i tu prepoznajemo identiteti našeg socijalnog sustava. Evo, učinite taj e, veliki korak ka e, europskom mehanizmu za nezaposlene bi moglo biti zanimljivo rješenje za budućnost, ali za to nam je potrebna i veća institucionalna i ekonomska konvergencija. Nastavimo s radom, nastavimo s raspravom e, i pobrinimo se da postignemo ponovo ekonomsku konvergenciju, kao što je to bilo nekad prije, nego što učinimo dalje korake ka daljnoj političkoj integraciji. Hvala. Petar Kazimir. Hvala lijepo, Petar Kazin. Hvala lijepa, hvala što ste bili reći. Na prvom mjestu e, želim se ispričati na svom kašnjenju, a na drugom mjestu želim bih se zahvaliti Umbertu na ovom pozivu koji ste mi uputili, a isto tako želim kazati da sam ulozi ministra financije, a ne kao predsjednik ili el prezidente, kako bi se reklo, bilo koje funkcije. Dakle, započet ću. Ja zaista vjerujem u Europsku uniju i u eurozonu, europodručje koji moraju započeti svoju raspravu o budućnosti te o makroekonomskim stabilizatorima, a ujedno je to jedan ključni element ove rasprave i dio zapravo ove rasprave o budućnosti. Znamo da vezano za ovu temu nam je potreban konsenzus između svih članica. Mislim da to apsolutno nema nikakve dvojbe o tome da to neće biti ni mali zalogaj. Nisam uopće naivan i uopće ne očekujem da će se veliki koraci dogoditi u nekoliko mjeseci, ali dolje biti pripremljen e, nego li imati nekakve last minute e, aranžmane i to u svakom trenutku. Ono što pak e, zovemo i znate kako se stvari odvije u Europi, vidjeli smo da su fiskalni proračunski kapaciteti za kratkoročno i srednjoročno razdoblje ali ambicija srednjoročne naravi, ono što danas tako zovemo, može se pak preinačiti u dugoročni proračunski kapacitet, a onda bi se čak mogao prostirati u vječnost. I e, možda za nekoliko godina bismo zaista mogli opet sjediti za ovim istom stolom u sasvim različitom sastavu. Evo to kao jedan komentar s moje strane koji baš ne zvuči vrlo optimističan s tim u vezi. Postoji jasna, potpuni racio u ekonomske prirode, dakle asimetrični, simetrični šokovi o kojima je riječ u monetarnoj uniji, a isto tako vidimo da je proračunski kapacitet zaista jedan od vitalnih elemenata stabilnosti europodručja. Kad govorimo o europodručju, onda je zaista stabilnost i koherentnost europodručja vrlo kritična i značajna uopće za Europsku e, uniju i zbog toga je to i zajednički denominator, zajednički nazivni u svojoj cjelini. Rezultanta svega jest eh, da su proračunski stabilizatori su izravno ili izravno važni za čitavu Europu. I to prije svega kada je riječ o britanskom referendumu. Preostalih 27 članica mora ostati na okupu. To je jako važno i moram isto tako naglasiti, nažalost, da budući mehanizmi proračunske naravne, nažalost, su povezani zbog nedostatka proračunske discipline i nedostatka reformskih procesa. Također se slažem da proračunski kapacitet može funkcionirati samo na bazi solidarnosti usko je povezan isto tako i sa povim odgovornošću, sa jasnim pravilima koje se moraju ustrojiti kako bismo imali e, stalne transfere. Instrumenti moraju biti automatizirani bez e, ikakvih e, diskrecionih prava na bilo kakve diskrecione odluke. Otvoreni smo isto tako i vezano u same instrumente, kao što je i Geron istaknuo, jer e, doista jasno je da smo to pitanje postavili i, i Pierre Carlos Padovan i njegova inicijativa u Milano i u Bratislavi ćemo postaviti pitanje e, zapravo scheme nezaposlenosti na razini Europe, ali mogu se suglašiti sa Heronom da ova ideja neće zamijeniti nacionalne scheme pošljavanje, a isto tako sustav iz Brisela neće e, zamijeniti nacionalne sustavi, ali će biti komplementaran sa nacionalnim sustavima. Dakle, ići ćemo e, sa donjih razina na gornje razine e, i to će u tandemu funkcionirati. Ovo je ipak jedna vrsta ajdemo reći, akademska vrsta rasprave, e, da li ići tim putem, naravno to je i predmet e, samih e, E, dakle, mm, stručnih skupina za promišljanje, a isto tako ovo pitanje će se sigurno u budućnosti morati riješiti. Moram priznati da u ovom trenutku stvari su izuzetno složene, izazovne. Mislim da je to diplomatski rečeno. Za mene ovaj proces bi zapravo trebao početi sa širokom suglasnošću na proračunskom kapacitetu kao takvom koje će se onda nastaviti na raspravi o konkretnim financijskim i pravnim okvirima. Vi znate da naravno moramo djelovati u pravnim okvirima, vi to znate u Europskom parlamentu, znači taj pravni okvir bi bio također izuzetno važan. Lijepa i sada bismo e, prešli na e, krug pitanja koje će uputiti izvjestitelji sjene. Znamo da nam vrijeme odmiče i zbog toga ću izrazito paziti da se svatko pridržava svog vremena od dvije minute, jer nećemo inače na vrijeme izaći, jer nas vrijeme stišće. Imamo vremena zaista do 21 sat. moram mora nazad. E, EPP, hvala lijepo. Kada govorimo o Dakle, o proračunskom kapacitetu je pitanje zbog čega nam potrebno, kako to može poboljšati situacija e, realnog gospodarstva. Moje gledište, e, proračunski kapacitet da bi imao smisao mora zapravo dotaknuti i izvore krize, prevelika zaduženost, premala konkurentnost, a isto tako i ranjivost bankovnog sustava, što je gospodin Dajsbom istaknuo. Što se tiče konkurentnosti, ja postavljam sebi pitanje kako proračunski kapacitet može doprinijeti ovoj konkurentnosti članica kako bi se dovelo do strukturnih reformi koje svi ovdje članice su potrebni. Mi znamo da je to izuzetno dobro opisano u dakle, samim preporukama pojedinim članicama. Što, koje su to strukturne reforme koje su potrebne državama članicama i koje smatrate da vezano uz proračunski kapacitet bi na taj način pomogao, a gospodinu Sapenu upućujem pitanje zašto je tako teško Francuskoj da e, u implementaciji sa strukturnom reformom ne uspijeva onako kako su željeli. Drugo pitanje je vezano uz zaduženja i dug vi ste govorili o većoj fleksibilnosti kako bi se implementirali strukturne reforme. Međutim, nedostaje mi poveznice. Mnoge od tih strukturnih reforma zapravo ništa ne koštaju i zbog toga ne opravdavaju e, veći proračunski deficit. Možete nam tu korelaciju objasniti? Čini mi se da to nije e, jasno. E, pitanje svim ministrima koje bih uputio, govorili smo na što ćemo trošiti novac, ali nismo govorili o tome kamo će taj novac i odakle će taj novac i koliko će novaca dolaziti. Koji su to izvori financija? financiranje koje možete vidjeti vezano uz proračunski kapacitet, ali i ovi neto, dakle, države članice koje daju neto doprinos eh, bih uputao, ali isto tako i gospodinu Sopenu koliko ste spremni doprinijeti ovom proračunu i kako objasniti građanima u konačnicu u Francuskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj da će morati e, dakle financijski rješavati i nezaposlenost u drugim članicama i to u kriznim vremenima. I gospodin God Dijsselblom je kazao da su simetričke naravi e, same krize i same šokove e, i isto tako je funkcioniranje same ranjivosti u našim državama članicama. Hvala vam lijepa. Riječ Gospodin von Weizsäcker, hvala vam lijepa. Ja ću započeti s pitanje sa Timbergovom principom koji je Jeroen Dijsselbom napomenuo i to je ideja da nekome treba samo onoliko instrumenta koliko i samih problema ima kojima ih mora riješiti. I čini mi se da upravo kolege koji misle da smo u, na jednom dugoročnom putu vezano uz proračunski kapacitet europodručja da podcjenjuju da je jedan od glavnih razloga zbog čega smo u ovakvim problemima sa našim proračunskim pravilima i fiskalnim pravilima zapravo je sam izvor e, iz mastriha i svega onog što je slijedilo poglavito u novije vrijeme nisu uzeli u obzir isto tako i sve ono što je e, bilo rečeno uz eh, sam problem nulte stope donjih granica i sve ono, dokle god nemamo dovoljno instrumenata, morat ćemo ove instrumente rastezati i to na način da zaista ne možemo više ni javnosti objasnosti zašto se to događa. Imamo isti problem kao i vi, kao vi ministri financija. E, moje pitanje je upućeno vama, da li osjećate da vezano uz proračunski kapacitet bi nam pomoglo da pojednostavimo pravila kako bismo u budućnosti možda mogli javnosti bolje objasniti uopće što radimo. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje vezano je uz praktične implikacije i politike kako započeti cijele ovaj proces. Dakle, E, Međunarodni monetarni fond o europodručju i proračunskom kapacitetu, transferni sustav e, poreza ili sustavi e, dakle, kreditiranja i zajmova, te isto tako i malo područje, europodručje vezano uz proračunska sredstva. Drugi potpis je još treba bolje upravljati i potrebne su promjene ugovorima. Moje pitanje u kojem području treba započeti cijeli proces? Sigurno da je potrebno više e, reformi, ali pitanje gdje započeti. Treće pitanje koje bih postavio, a to je transferna unija i strah od transferne unije koji su neki ustaknuli. Ako je dobro definiramo, to je osiguranje. Međutim, postoji jedna dodatna mogućnost, a to su javna dobra. Moje pitanje je upućeno vama, da li vidite oro kao javno dobro koje treba kao takvo poticati? Zaustavit ću se. Gospodin Kolman. predsjedniče, već je velik broj argumenata iznesen, međutim želio bih još jednom naglasiti a možemo vidjeti modele i opisivati ih u nedogled. Međutim, presudno je koje su brojke iza ovih modela. Vrlo često se čulo ovdje nam je potrebna solidarnost. Također je istaknuti da ne želimo transfernu uniju. Međutim, postavljam pitanje svima vama što bi drugo trebalo ispasti iz svega ovoga. Želim vas zaista animirati, recite nam, prikažite nam to u brojkama koliko je to kapaciteta, proračunskih kapaciteta. Ja sam u nacrtu čitao, govori se 1 do 7 posto bruto domaćeg proizvoda, pa to bismo trebali preračunati. Ako sada imamo proračun Europske unije 145 milijardi eura koje je baziran na jednom postotku BDP-a onda se postavlja pitanje odakle to sve treba dolaziti od poreznih obveznika, iz kojih država, po kojem ključu raspodjeli, tko sve to treba održavati, tko odlučuje o ovim pitanjima, s koje projekte će se dodjeljivati sredstva, da li doista imamo u Europi tako izuzetno dobre, e, savršene stručnjake koji će kroz sve države članice, barem ako je europodručje u pitanje, moći odlučivati što je potrebno i gdje je što potrebno. Gledam na to kao da na ovo pitanje nemamo odgovora, ali moramo ih razjasniti prije nego što bjanko ček potpišemo i kada donesemo uredbu o proračunu, moramo građanima objasniti sve do u najcitnije detalje. Ili imamo krive e, dakle, nade koje se ne mogu ispuniti, to bi bilo vrlo tragično glede i samog Brexita, ali bilo bi isto tako tragično kada bismo zamaglili oči građanima i kada kasnije dobijemo te konkretne brojke i kada svatko postavi temeljno pitanje, a kako ćemo to financirati? Upravo iz iskustava koje imamo iz ugovora iz Maastrichta i sva ta iskustva koje smo imali i stekli, moramo jasno i glasno govoriti što to poduzimamo, na što se opućujemo, a tek onda ćemo vidjeti da li je takav proračun i proračunski kapacit dobar ili ne. Hvala lijepo gospođa Pirko Lerner. Mi se svi slažemo da europodručje nije optimalna dakle unija isto tako se možemo složiti da europodručje je zapravo na jednom raskrižju ili ćemo se dalje integrirati u jednu političku uniju ili ili ćemo imati e, veću tržišnu disciplinu. U Finskoj je vrlo kritično e, uopće postaviti pitanje daljnje integracije i fiskalne unije. Postavlja se pitanje da je to uopće potrebno. E, povećavamo solidarnost, a to pak sve skupa ima i pravne i političke posljedice. Nekoliko pitanja koje bih željela uputiti prvo grčkom ministru financija, gospodinu Cakalotosu. Da li e, vidite da europodručje i postojeći, dakle i budući proračunski kapacitete vidite kao rješenje za postojeće e, članice, jer e, transferna transferno područje nije donijelo svoje rezultate, a i vrlo konkretno smo vidjeli kako su se stvari odvijale. Da li je realistično da li će i druge članice e, sudjelovati u donošenju odluke u takvom jednom supranacionalnom tijelu? Još jedno pitanje predsjedniku e, Euroskupine, Europodručja, gospodinu Dieselbomu. Da li ste razmišljali o nekim alternativama ovom, ovoj političkoj e, integraciji da li e, jedna članica može povesti europodručje, a da pritome ne mora napustiti europodručje ili e, Europsku uniju. Hvala, štovani kolege. Sada bismo prešli na e, klub zastupnika ALDE. Ja sam sam predstavnik, dakle, izvestitelj u sjeni. Gospodine ministre, vaš govor su zapravo jednoglasno govorili o jedinstvenom stavu, ali postoje neka područja gdje smo vidjeli da moramo povesti jednu širu raspravu. Kad smo Europu stvarali, postavili smo pitanje da li ćemo imati jednu vladu sa financijskim sredstvima ili biramo zajednička pravila zajedničke uprave. To smo pokušali sa paketom stabilnosti i rasta. E, kada su se kršila međutim pravila, a to se vrlo često događalo u praksi, nije se dogodila sankcijski mehanizam i stoga danas možemo zaključiti da ne postoje pravila i ne postoji vlada koja bi upravljali E, samom valutom. Postavlja se pitanje upravljanja europodručjem. Svi oni među vama koji smatraju da to možda ne bi čak ni loše bilo, e, može se raspravljati o tome da zaista europodručje nije ostvarilo svoje područje koji su bili zacrtani u temeljima njihova stvaranja. Pitanje je vezano uz kodeks konvergencije, dakle koji se doprinos može e, dati i samih članica kako bi se došlo do konvergencije. Kako bi takav kodeks izgledao? Da li bi on uopće bio moguć? Drugo pitanje, koje su nadležnosti koje bi europodručje moglo preuzeti na sebe i kako se mogu članice kroz proračun europodručja E, uključiti, to jest ona financijska sredstva koja do sada doznačuju kako bi se poduprlo ovo područje. Postoji poteškoće s tim u vezi, prije svega mislim na socijalne partnere koji e, djeluju i razmišljaju samo na, u okviru nacionalnih granica u odboru za gospodarstvo e, i gdje upravo ti socijalni partneri europodručja se nalaze kako bi iz eh, te svoje nacionalnih okvira izišli i sagledali ovoj razvoj na jednom europskom planu, te bismo na taj način onda dobili jednu optimaliziranu eh, europodručja. Izvjestitelj Sjeni Ekona nije danas nazočan, gospođa Nirjada isto tako nije nazočna, ne vidim i neke, da, Fabio Demazi, izvolite. Hvala lijepa. Jedna od ministara financija govorio je o sastojku za dobar brak i ja bih želio podsjetiti da je MMF u svom najnovim izvješću bio potpuno jasen da smo zapravo od jedne masivne rastave udaljeni od jednog veliko šoka. Takav šok može biti i e, dakle kriza u talijanskom bankarskom sustavu. E, monetarna politika je neutralizirana kroz mjere štednje i kroz strukturne reforma, ali ne ispravne strukturne reforme koje su zapravo išle u prilog e, privatnim rukama. Grčko ministar financija želi bi postaviti pitanje da li vidite rizik ukoliko smo proračunski kapacitet povezali sa strukturnom reformom e, imate banalni primjer e, dakle i u Grčkoj da bismo onda imali neutralizirajući e, makroekonomski učinak jer ukoliko bismo dobili jedno fiskalno područje koje će onda na neki način ispuniti dakle privatnu potražnju. Drugo pitanje koje bih postavio francuskom ministru financija, s obzirom da je euro područja vrlo heterogena i znamo da mm, transferna unija u gospodarskom, političkom pogledu Grčka, Njemačka, Njemačka bi trebala reći nešto Grčka, ne bi li bilo s tim u vezi znači poista mudrije da se na neki način spuste e, kriteriji kako bi se ova postupak makroekonomske disbalansa, znamo da je recimo Njemačka velik broj problema koje smo uočili u euro području, ne samo u proračunskom e, području, već i u području privatnog zadrživanja i deficita ne bi li to bio zaista dobar instrument eh, da se isto tako i postavi pitanje privatne zaduženosti. Što se tiče proračunskog kapaciteta pitanja svim ministrima financija, da li biste bili spremni i isto tako inovativni kako biste dodjeljivanju bankarskih licenca koje bi onda u nacionalnim državama recimo zlatno pravilo investicija e, da se isključi e, javna investicija od e, područja zaduženja i stope zaduženja, onda potom isto tako i proračunski kvalitet i bankarska kriza koja je s tim u vezi spomenuta na talijanskom području. Hvala. Sljedeći govornik, zastupnik Slega. Hvala vam. Moj kolega nije mogao doći pa ću govoriti u njegovo ime. Ministar iz Malte rekao je da su Njemačka i Francuska već e, prekršile zahtjeve vezano s deficit i da bi trebalo doći do sankcija kako do toga ne bi nikada više došlo. Međutim, mislim da to nije točno jer sve što se u krajnjoj liniji događa da on je prvi koji prekrši pravila nikada ne plaća. Dakle, trebamo pokušati biti prvi jer svi nakon toga tek moraju snositi posljedice. Nadalje, radi bismo e, da se radi na osnaživanju fiskalnih prihoda na europskoj razini redistributivan sistem s novim porezima, primjerice na emisije ugljik dioksida, za međunarodna poduzeća te da pokušamo spriječiti agresivno porezno planiranje. Također moramo razmotriti stanovništvo država članica ukoliko želimo procijeniti fiskalni kapacitet, dakle fiskalne instrumente moramo rezervirati za dugoročne investicije. A također bih uputio jedno pitanje gospodinu Dijsselblomu, vi ste jedan od petero predsjednika i nama je to je jasno potreban mehanizam, ali nitko ne bi trebao biti ostavljen po strani. A to je cilj fiskalnih politika. Koji je vaš stav o tome? Zahvaljujem. Zastupnik Margal. Hvala vam. Čuli smo različite stajališta, ali to smo da kako i očekivali. Naše stajalište je da smatramo da doista potreb, postoji potreba za djelovanje i primjenu fiskalnog kapaciteta te mogućnosti apsorpcije šokova za simetrične i nesimetrične šokove, kao što stoji u izvješću. A imam i dva konkretna pitanja gospodinu Dijsselblomu prije svega. Što se kodeksa konvergenciji tiče, trenutno postoji mehanizam koji je usvojen kako bi se nosili sa neravnotežama. Trenutno ono na čemu se radi je moguće ekonomske sankcije protiv Španjolske, moje zemlje, zbog pretjeranog javnog deficita. Međutim, također sam čuo da zapravo nikada neće doći do sankcija za e, neravnotežu u suprotnom smislu. Dakle, primjerice za pretjerani višak ili tako račun više od 6%, iako Njemačka i Nizozemska vrlo jasno imaju takvu situaciju. Dakle, zbog čega sankcioniramo neke neravnoteže, a ne sankcioniramo druge. I sljedeća stvar, razgovarali smo o naknadama za nezaposlene, međutim, što je sa nekim fondom za koji će se baviti javnim dugom na europskoj razini sa ciljem ulaganja u javno dobro te mogućnost e, redovitih doprinosa država članica zbog čega ne bismo više fiskalnih statistika uključili u bavljenje ovime. Dakle, primjerice, Međunarodni monetarni fond e, zalaže se za treću opciju koja je ponuđena, pa slažete li se sa njihovim stavom i mislite li da je kompatibilno imati fiskalni kapacitet sa onime što trenutno radimo u proračunskom području, a što bismo zapravo mogli nazvati fiskalni dumping, jer do toga zapravo dolazi. Mislite li da je tako nešto kompatibilno? Zahvaljujem, zastupnik Eichhout. Hvala vam, hvala također i na sedam minuta koje ste stali na raspolaganje za bavljanje ovim važnim pitanjem, dakle doista zanimljiva rasprava. Ukoliko nas sve e, saslušate, čini se da se slažemo oko jednog načela, načela fiskalnog kapaciteta, no neki od vas govore, da, no koliko bismo brzo trebali na tome raditi, koji je tu prioritet, što prvo napraviti. E, gospodin Škiljana, Smalte i gospodin Dijsselblum su zapravo to govorili. Najprije je potrebna konvergencija, tada ćemo raspravljati o drugim alatima. Zanimljivo je bilo čuti gospodina Cakalotosa koji je jasno rekao da u ovom trenutku sa vrlo niskom, e, niskim mogućnostima monetarne politike, dakle isto tako i niskim mogućnostima fiskalne politike i mogućnosti raspodjele rizika sa privatnim sektorom, da će bilo kakve šokove upiti socijalne, dakle, komponente, odnosno razine plaća. A to nam jasno pokazuje da možda zapravo nemamo puno vremena za voditi dugačku raspravu, jer dok ovo raspravljamo možda postoje neka hitnija pitanja e, o kojima bismo zapravo trebali raspraviti. Gospodin Dasselblum je rekao primjerice da vršimo najprije bankovnu uniju, ali to uključuje i europski sistem jamstava štednih uloga, što je također nije alat koji će biti spreman kroz nekoliko godina i to je dugo, dugotrajna rasprava jedna. Dakle, ukoliko imamo, vodimo ovu raspravu ne želimo da plaće zapravo budu najviše pogođene, da moramo malo hitnije se pozabaviti time. I gospodin Skiglana i gospodina Dajsselblom bih želio čuti da je ta rasprava nešto što je hitno, a ne samo da kažu da je to lijepo, ali pričekamo da dođemo do toga. I drugo pitanje upućeno svim ministrima. Dobro je voditi ovu raspravu tu u Europskom parlamentu, no pravo pitanje je kako ovu raspravu unijeti u nacionalne parlamente, jer ja se uvelike slažem sa svima vama da ako ovu raspravu mm, vodimo samo ovdje, nećemo tome uspjeti. Dakle, moje pitanje vama kako ovu raspravu možemo prenijeti u vaše nacionalne parlamente. Hvala vam. Riječ zastupnik Vali. Dakle, u ime svoga kolege Marka Dakle, četiri minute Hvala gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti i ministrima što su došli danas ovamo nas izvijestiti. Ja sam uvjeren da je jedan europski državljanin u ovom trenutku, nakon što je čuo sedam izlaganja ministra financija, je u ovom trenutku u velikoj nedoumici oko mogućeg ishoda rasprava koje će se odigrati u budućnosti, o budućnosti ekonomske monetarne unije. Čini se da se zapravo vrtite oko cijelog problema. Niti jedan od vas nije se usredotočio na pravi problem monetarna unija, to je euro. U trenutku kada se stvara monetarna unija, kao što je rekao ministar Gramenja, stvara se unija 19 gospodarstava i zapravo se trči pred rudo. Zapravo stvara se ovakva situacija koja ne funkcionira i gdje postoje broj neravnoteža. Velika neravnoteža je njemački surplus koji će ove godine doseći gotovo 300 milijardi eura i to mi se čini daleko većim viškom od deficita o kojima ćete govoriti sutra. Dakle, prvo pitanje je hoćemo li nešto tu ozbiljno poduzeti u vezi sa njemačkim viškom i želimo li pozvati Njemačku na odgovornost u vezi sa ekonomskom i monetarnom unijom, odnosno jedno gospodarstvo kada imamo čvrsti tečaj ne možemo devalvirati valutu kao što je ispravno rekao i gospodin Padoan, Dakle, u trenutku kada dođe do devalvacije onda se e, devalvira i e, plaća. Dakle, tu nema smisla govoriti o jedinstvenim gospodarstvima i o monetarnoj uniji. Na to se trebamo usredotočiti, odnosno vi. Europa zapravo zahtjeva hitno e, djelovanje. i To je rekao i kolega Bas Hot ili ćemo naći rješenje koje će nam omogućiti da Njemačku upozovemo na odgovornost, a možda ćemo ovim proračunom europodručja postići to da će višak onda otići u na siromašnija područja koja imamo u europodručju, zato jer imamo tu problema nezaposlenosti, imamo rasprodaju čitavih zemalja. Govorili smo o europskoj solidarnosti da je europodručje ono područje gdje ima više solidarnosti, no zapravo to znači da ste posudili novac e, Grčkoj kako biste naplatili kamate na dugove. To je europska sadašnja solidarnost. Dakle, ili ćemo zdravorazumski e, razmišljati i usredotočiti se na problem eura i riješiti ga na određeni način ili nema više smisla razgovarati. Treba razgovarati o raspadu tog područja i to treba što prije ostvariti. Dakle, ili ćemo se dogovoriti o urednom razvodu braka ili ćemo osmisliti neki uredan mehanizam e, kako bi jedna država, dakle kao što se recimo dogodilo sa Brexitom, imamo zemlju koja je tu izvan e, monetarne unije, ali možda u nekoj zemlji na vlast dođe neka politička sila koja će e, reći da više nema vremena da se taj projekt dovrši. Dakle, mene zanima e, razgovarate li uopće o tome ili još uvijek zanemarujete problem eura kako biste razgovarali o drugome. Ja se dvije godine bavim mjerama za upravljanje i pokušao sam pokrenuti tu raspravu na vrlo umjeren način među kolegama, no malobrojni tek pokazuju pravu spremnost eh, razgovarati o tom problemu. I mene zanima na vašim sastancima je li neko digao ruku i ukazao na taj problem, zato jer su to osnovne stvari za one koje se bave ekonomijom, a ipak ne proizlaze iz ovih rasprava. Dakle, pozivam vas eh, da zasučete rukave jer eh, treba se pozabaviti ovim ključnim problemom, a to je euro. Hvala vam. S obzirom na vrijeme nećemo moći spontano za riječ prihvatiti catch the na čemu se ispričavam. Ehm, no prije svega zastupnik Anemans ima riječ. Ehm, ne znam ste svi uočili e, simboliku onoga što se večeras dogodilo u što se tako nešto događa kada institucija zgrada ili e, nešto slično e, počne propadati, jer tada netko uskoči i kaže može li netko ugasiti svjetlo. Doista sam bio u takvoj atmosferi kada sam vidio da je netko večeras ovdje ugasio svjetlo. Dakle, ja ću biti taj šaljivđija ovdje večeras i nastavit ću na izazemskom. Dakle, ukoliko ja moram biti šaljivđija, Reći svi ste vidjeli što se dogodilo vezano uz Brexit. Isti tjedan došlo je do virtualne bankovne krize u Italiji. A mi ovdje sjedimo kada se gotovo ništa nije dogodilo. Nastavljate sa svojim abstraktnim idejama na isti način kao i do sada. Nastavljate sa svojim rasporedima. Na dnevnom redu je fiskalni kapacitet, pa raspravljate o tome Međutim, morate imati na umu da ne možemo jednostavno nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Moramo se pobrinuti da se uspostavi stabilnost i raspraviti kako možemo euro održati stabilnim. Također, tvrdite da ljudi moraju čekati šest mjeseci, no za tako nešto ne postoji nikakva demokratska osnova. Dakle, upravo dolazim s odbora AFKO, gdje će se sutra voditi rasprava i raspravljat će se izvješće o daljnjoj integraciji Europe, te će se raspravljati o sličnim pitanjima ali nijedna država članica neće tako nešto podržati nakon ovog referenduma. Ukoliko dakle, ne želite da dođe do daljnjih izlazaka iz Europske unije, ne možete nastaviti raditi kao i do sada, kao da se ništa nije dogodilo. Hvala vam. Sada ćemo dati riječ ministrima, a predložio bih da sad uzimaju riječ suprotno nego tijekom uvodnih izlaganja i u tom smjeru dat ću vam riječ. Znam da neki moraju ranije otići, no eto, dat ću vam koliko vremena eh, na raspolaganje želite. Zastupnik, gospodin Kažimir. Načelno govoreći, pokušat ću odgovoriti na pitanje kako je moguće uspostaviti ovakav fiskalni kapacitet. Prilično sam siguran da smo došli do te faze, odnosno mislim da nismo došli do te faze u raspravi. I mogu samo ponoviti da se prije svega moramo složiti oko potrebe za fiskalnim kapacitetom. Dakle, mogući određeni konsenzus svih ovdje prisutnih ali to ne mora nužno biti stav sviju. Dakle, također potrebno je odabrati pojedini instrument koji bi se trebao ovim pitanjima baviti, a financiranje bi trebalo biti posljednja faza u cijeloj raspravi. Dakle, ja sam otvoren isto mogućnosti sanacije duga, na to bi nekim državama članicama moglo biti problematično. Također, jedan europski porez bi mogao biti alternativa, ali kako bilo ovim pitanjem ćemo se morati uhvatiti u koštac, a ne okolišati. Mogu također citirati Marija Montija, koji desetljećima već radi na ovim pitanjima iznalaženja odgovarajućih resursa za fiskalne kapacitete. Još jedno pitanje bavilo se time kako se nositi investicijama. Ovim pitanjem smo se danas upravo bavili. Tackle these obstacles uh, uh, which Alain, Alain and, and, and which are working uh, against us, you know, so... Moramo se boriti protiv svih prepreka i vidjeti kako smanjiti administrativno opterećenje i kako se pozbaviti pitanjem Eurostata, odnosno vjerodostojnosti njega, pa bismo se i time voljeli pozabaviti ovim dolazećim mjesecima. Staću vam. Merci, monsieur Dieselblum. Gospodin Dieselblum. I Ja ću pokušati odgovoriti na nekolicinu pitanja, da pokušam na sve, to bi trajalo satima. Gospodin Murešan, postavili ste pitanje kakve strukturne forme bi zapravo profitirala od ovog instrumenta. To je pošteno pitanje. Mislim da cijeli niz strukturnih reforma imaju smisla same po sebi, dakle već e, doprinose proračunu vrlo brzo na pozitivan način, iako uvelike to ovisi o e, načinu na koji su osmišljene. Neke strukturne reforme politički su izuzetno nepopularne jer se to mm, tiču nekih tradicionalnih prava ili nedostaje mi engleska riječ. Mm, postoje neke interesne skupine koja imaju prava na koja bi tako nešto utjecalo. Dakle, to pitanje koje je vrlo političke naravi, fiskalni kapacitet, dakle pomaže reformskim naporima pojedinih država članica i zaključujemo da to svakako može pripomoći situaciji i već prije par godina raspravljali smo o mogućnosti uspostave veze između europskog proračuna, strukturnih fondova, možda čak i kapaciteta europodručja i reformskih programa. Dakle, povezivanja tih stvari. To nije nešto novo i također bi mogao biti jedan način za nastavak rada. No postoji cijeli niz strukturnih reformi, dakle da ne možemo samo reći da možemo ulaziti u strukturne reforme samo ako imamo novaca za to prije svega. Mislim da to nije istina, postoje suprotna iskustva, no kao što sam rekao to uvijek u vezi u obliku reformi o kojima se radi. Gospodine von Weizsäckeru bih rekao što se njegovog temeljnog pitanja tiče, da li bi nam ovaj instrument pomogao pojednostavljivanje pravila i bolje objašnjavanje pravila građanima e, vjerojatno nužno ne bi samo po sebi pomoglo jer bilo kakav instrument ove vrste e, s obzirom da se radi o mehanizmu solidarnosti za svaki mehanizam solidarnosti postoje poprilično striktna pravila tko je za, tko je protiv dakle ukoliko želimo organizirati solidarnost između određene skupine ljudi u zajednici najprije moramo vidjeti tko je za to, tko nije Zatim se postavlja pitanje kada imate pravo na takvu podršku. Da li je to program za nezaposlene, investicijska potpora, kada na to imamo pravo. Treće, što tražimo od neke zemlje prije nego što primjerice može koristiti program e, naknade za nezaposlene. Pretpostavljam da bi da za to trebala zemlja provesti određene strukturne mjere kako bi se uhvatilo koštac sa strukturnom nezaposlenošću. Dakle, imamo i obveze i prava. Kad ja razmišljam o organizaciji solidarnosti, uvijek se radi o nekoj kombinaciji pružanja određenih prava ljudima, ali i stvaranja određenih obveza. Ne možete samo koristiti sistem, može, morate i ulagati u njega. Dakle, hoće li to biti nešto lako, jednostavno za objasniti, vjerojatno neće. Što me dovodi do sljedećeg pitanja kojim se ja trenutno bavim. Ukoliko odlučimo poduzeti korake u tom smjeru, dođemo do političkih kompromisa, odredimo pravila, povežemo ta pravila, obveze, ili smanjenje rizika sa raspodjelom rizika, tada bi od velike koristi bilo da se to doista i provede i da se svi toga drže, a ne da se čim dođe potreba za time, za korištenjem, da se započne rasprava o tome jesu li pravila dobra. Možete mu bilo koje doba noći probuditi i rado ću s vama porazgovarati o tome da li su pravila unutar mehanizama na pravi način oblikovana. No ako ste usred krize, imate neke hitne probleme, Bas Eichhout je pisao, pitao me što mislimo hitnosti ovoga. Postoji niz hitnih problema u eurozoni, ali ako ste u takvim hitnim problemima, nema smisla da svaki puta počnete iz početka ponovno pregovarati i raspravljati o pravilima i novim pravilima. Radimo s ovim što imamo, a u budućnosti lako ćemo raspraviti hoćemo li preoblikovati neke okvire ili ne. Ali na taj način nećemo nikada napredovati. Dakle, ako počnemo raspravljati ponovno o ovom instrumentu, a još uvijek se vode velike rasprave i potrebno je podosta analiza provesti, moramo pružiti određenu razinu pouzdanja da ako u određenom trenutku dođe do dogovora, ako tu postoji neka dodana vrijednost i uspostavi se okvir, mora postojati povjerenje u to da ćemo doista raditi na temelju onoga što smo dogovorili. A to postaje poprilično veliko pitanje, žao mi što to tako moram reći, ali često e, o tome razmišljam. Tako da nastavimo eto, raditi na tome, no provedba je ključna stvar ukoliko želite imati povjerenje između zemalja. Hvala, toliko od mene. Dobar, nisam bio siguran jeste li skroz dovršili ili ne. Gospodine Skiklena, izvalite. Mislim da su trenutno neravnoteže unutar eurozone iznimne i pokušaj nuđenja rješenja koja se bave sa moralnim pitanjima je nešto što je možda doista trenutno previše. Vidimo neke rješenje gdje postoji jedan element moralne opasnosti, primjerice fond za sanaciju koji dobro funkcioniraju tijekom godina i koji se primjenjuju i tek tada možemo prijeći na sljedeće korake. Uvijek krivimo Njemačku jer oni tu imaju to pitanje moralne opasnosti, no i najmanje gospodarstvo poput Malte e, smatra da stvar doista tako funkcionira. Što se solidarnosti sa ESM-om i FSF-om tiče, mi da prenosimo 3-3,5% našeg BDP-a i to je razmjerno najveće opterećenje e, za bilo koju zemlju što se solidarnosti tiče. Kako mogu ja objasniti svojim ljudima da li moraju pozemljivati po više stopi da bi mogli posuđivati drugim stopama po nižoj stopi, drugim zemljama po nižoj kamatnoj stopi? Dakle, postoje druga rješenja. Da radi se o tome pitanju odnosa kvalitete i kvantitete. I prije nego što prijeđemo na daljne rješenje, pobrinimo se da ono što trenutno imamo funkcionira. Danas popodne u vijeću raspravljali smo ulaganju i našim vlastitim pravilima koje zapravo guše javne investicije. Vlade žele ulagati više, no ne mogu. Dakle, radi li se to o zlatnom pravilu ili ne? Radi se o tome da možemo poboljšati trenutni sistem koji smo sami izgradili sa svim uredbama. No, najveći problem je zapravo pitanje neravnoteže između zemalja koje imaju višak, odnosno manjak. One s manjkom zapravo stvaraju višak onima koji imaju višak. No cijela struktura je pod znatnim pritiskom na koga na zemlje koje imaju manjak. A niti se ne govori o zemljama s viškom i one moraju također preuzeti svoj dio odgovornosti. Jer kao na bilo kojoj vazi, ukoliko želite da jedna stvar se podigne, druga se mora spustiti. Dakle, dosta je tu još prostora za napredak unutar eurozone bez nekakvih nategnutih rješenja. Hvala vam, gospodin Graminja. Hvala vam samo par riječi. Prije svega, reći da je fiskalni kapacitet ambiciozan je istina, trebamo ambiciozne projekte, no rasprava pokazuje da postoji cijeli niz elemenata koji moraju biti uključeni u taj fiskalni kapacitet, tako da je teško složiti se oko svih. Najbolji pristup po meni je pronaći tu solidarnost, vidjeti gdje imamo dodirne točke i rasprave, komentari večeras pokazuju toliko raznolika stajališta o tome što bismo trebali učiniti s tim fiskalnim kapacitetom. Tako da ja doista mm, sam samo potaknut da probamo pronaći te e, solidarnosti. Da li ćemo to između 19 država članica učiniti? Da, da područja, no trenutno nas je ipak sve ukupno 28 ili 27 u budućnosti. Moja preporuka da pronađemo dodirne točke. Slažem se s onim što je rečeno o ulaganjima. Imali smo raspravu večeras o tome, odnosno danas popodne i mislim da u tom smjeru možemo ići. Potrebno nam je više investicija u svim europskim zemljama. Europu moramo modernizirati i u proteklih 10-15 godina nismo dostatno ulagali. I to je nešto što svi dijelimo i tu bismo možda mogli pronaći zajednički cilj koji svi žele ostvariti. Drugi element je izvješće petorice predsjednika daje mogućnosti neke kako bi budućnost mogla izgledati, s obzirom da je jedan od e, petorice predsjednika, gospodin Dijsselblum, ovdje, i predsjednik Euro e, skupine, mislim da on sjajno odrađuje svoj posao u pokušaju provedbe dijelova izvješća petorice predsjednika, koje je zapravo u dva dijela podijeljena. S jedne strane imamo stvari koje se mogu kratkoročno napraviti bez promjene ugovora, te drugi dio koji je za srednjoročno ili dugoročno rastoblje. Nemamo podcjenjivati koliko je teško mijenjati osnivačke ugovore, usredotočimo se na kratkoročno rastoblje, vidimo što možemo brže učiniti, pronađemo te dodirne točke solidarnost, odredimo plan korak po korak i tada ćemo možda moći provesti neke od zamisli koje su u ovom dokumentu i koje su vrlo ambiciozne. Hvala. Ha, gospodin Padoan, hvala. Odgovorit ću na pitanja koja su bila upućena meni. Evo, samo tri napomene. Treba li nam novac za provedbu strukturnih reformi? Ne, ali on pomaže. I postoji čitav niz dodatnih razloga zašto. Kao prvo znamo da reforme donose sretnoročne koristi, ali imaju i trenutačne troškove i drugo imamo slučaj iz moje zemlje u kojem je učinak strukturnih reformi postignut određenim dodatnim fiskalnim poticajima, a to je uz pomoć job sekta, reforme tržište rada i naknade za nezaposlenost koja je stvorila čitav niz ugovora o radu na neodređeno. I to je promijenilo u velikoj mjeri tržište rada. Gospodin Weizsäcker je e, pitao zašto nam treba fiskalni kapacitet i naznačio da bi to možda e, bila na korist. Dakle, to je nešto što je važno za europsku situaciju u ovom trenutku. Dakle, kako bismo se nosili učinkovito sa migracijom, trebaju nam europska javna dobra, a možemo ih definirati na razne načine. Ja tu imam na umu sustav koji će omogućiti rješenje pitanja imigranata i uključenje imigranata u gospodarstvo i također staviti na raspoloženje resurse kako ti ljudi ne bi imali e, nemoguće prepreke, nesavladive prepreke u nalaženju posla u vlastitoj zemlji. Dakle, to će omogućiti e, još i veću kohezivnost unutar Europske unije. Dakle, to je još jedan primjer e, nečega što zahtjeva našu sposobnost zajedničkog djelovanja. Riječ i treće, navodna bliska bankovna kriza koja zahtjeva dodatne fiskalne kapacitete u Italiji. Toga nema. Imamo problem koji je povezan sa nenaplativim zajmovima. Dakle, ono, ove glasine koje kruže su gluposti, nemam vremena razgovarati za, e, o tome zašto, ali ja ću vam e, dati istinit broj nenaplativih zajmova koje koji postoje. U nekim bankama one ima, e, taj broj je visok, ali zapravo to vlada rješava. Kao prvo, nenaplativi zajmovi e, zahtijevaju određeno vrijeme kako bi se taj problem razriješio i zbog toga nam trebaju instrumenti koji će nam ubrzati e, pravosudni dio rješavanja tog problema. Naravno, Znate da e, ako se skrati razrješenje ugovora, povećava se dobit od nenaplativih dugova, dakle imamo i više tržišta. Drugo, privatni sektor je osmislio kolektivne instrumente e, koji će e, omogućiti rješavanje pitanja nenaplativih zajmova i također sa lošim bankama. E, dakle, kao što znate, općenito e, ne možemo to riješiti javnim sredstvima zbog e, uredbe o državnoj pomoći i mi naravno poštujemo pravila. Dakle, pitanje fiskalnog kapaciteta za rješavanje pitanja lošeg stanja u bankama mi se zapravo čini doista besmislenim. I drugo, imamo instrument predostrožnosti koji je u dosljednosti sa odredbama o državnoj pomoći, dakle kako bi se riješio problem e, krhkosti koji sada proživljavamo, no njega treba upotrebiti samo gdje je to potrebno. Evo samo e, želim razjasniti neke nejasnoće koje očito kruže. Hvala riječima gospodin Euglica Halotus. Hvala. U stara vremena po čime moja djeca podrazumijevaju 90. godine, iako ja tu mislim na Robina Huda i kralja Johna. Europska unija, odnosno Europska zajednica je imala određen pogled na solidarnost, konvergenciju i e, struktura. I to su bili strukturni fondovi i nije bila riječ samo o solidarnosti, nego također i o, vlastitom interesu. Dakle, ako se moj e, partner ne razvija, onda to nije dobro niti za mene. No, u 2000. godinama to smo promijenili u neoliberalnom dobu. Smo odlučili da nam ne trebaju toliko strukturnih fondovi, nego da ćemo e, se osloniti na privatne tokove novca. Dakle, Novac je otišao iz bogatih zemalja u siromašnije i to je stvorilo potražu za njemačkim i nizozemskim proizvodima i taj je sustav bio vrlo djelotvoran, imali smo tada veliku konvergenciju, ali se taj sustav urušio. Zapravo je sada pitanje e, u tome što imamo obratan proces. Nije e, slučaj što e, sjever samo pokazuje solidarnost, on ima koristi od toga, ima niske kamatne stope, imamo također i novčane tokove iz juga na sjever i to je zapravo e, suprotno uvriježeno gospodarskoj teoriji. Dakle, sada taj novac ide iz siromašnih zemalja bogate zemlje. Svi oni koji me pitaju, dakle to pita se i i gospođa iz Finske, je to pitala. Dakle, što je sa solidarnošću? Kao prvo trebamo odlučiti e, jest E, imamo li zajednički interes, e, je li to da zajednički imamo dobrobiti. Ako na to ne odgovorimo propisno, onda će centrifugalne sile se nastaviti, da sad će djelovati. Dakle, ta rasprava treba započeti sa pitanjem e, prepoznajemo li zajednički interes u tome da se svi razvijamo. Ja mislim da je model iz proteklog desetljeća bio pogrešan, da se urušio, trebamo imati potražnje jer je važna i također su strukturne reforme bolje kada imamo više potražnje, zato jer su ljudi spremni inovirati i prihvatiti nove tehnologije kada se ne boje za svoje radno mjesto i spremni su preuzimati nove rizike kada se ne boje za svoje radno mjesto. To je ključno. Također je ključno krenuti ka pozitivnoj, a ne negativnoj integraciji tržišta nisu apsolutno ništa riješila u 8 ili 10 godina prije krize. Dakle, trebaju nam elementi pozitivne integracije koje će stvoriti nove poticaje za inovacije. Trebamo preuzeti neke od zamisli ovoga izvješća, a to možemo jedino učiniti i time ću završiti tako što ćemo donijeti tu zajedničku odluku, odnosno je li dobrobit cijele Europe ovisna o dobrobitu svih europljana ako kažemo da nije, onda možemo se razići, možemo prepustiti se centrifugalnim eh, silama, možemo dopustiti devalvaciju, Europa će se raspasti, Njemačka i Nizozemska će imati visoke tečajeve i bit ćemo zapravo, eh, vratit ćemo se na početak. Dakle, E, umjesto da se pitamo zašto solidarnost, e, postavimo si prethodno pitanje. Je li još uvijek e, tako da želimo zajedničku budućnost u kojoj dobrobit svakoga, odnosno sviju, zavisi od dobrobiti svakog pojedinca? I ako preuzmemo tu zamisao iz ovog sadašnjeg izvješća, onda ćemo na taj način moći zajedno napredovati. Hvala, Mišel Sapan. Hvala, ja sam posljednji, ali nisam ja kriv za ovo kašnjenje. Evo, neću duljiti. Evo, ima pravo, imamo zajednički interes, odgovor je na to pitanje da, inače ja ne bih bio zagovaratelj Europe, ne bih bio ovdje i ne bih razgovarao s vama o tome što možemo učiniti po pitanju gospodarstva, proračuna ili monetarne politike kako bismo obranili naš zajednički interes napredak, ono što smo nekad zvali blagostanjem e, za buduća pokoljenja, kako bi upravo buduća pokoljenja imala ono nešto malo više od onih prethodnih. Evo to je ono što nas treba poticati. E, s obzirom na niz pitanja i također proturječja koja su ovdje izašla na vidjelo, želim reći nešto. Monetarna politika je uspjela, ja sam bio ministar financija u trenutku usvajanja ugovora iz Maastrichta, dakle monetarna e, politika je uspješna, ali ona nije sama po sebi dovoljna kako bi razriješila čitav niz problema. Drugo, proračunska politika je u proturječju sa strukturnim politikama možda ne. Strukturne politike su nužne i u interesu su svih zemalja, ali ne mogu zamijeniti proračunsku politiku. Evo, tu se obraćam e, kolegi zastupniku koji kaže da su strukturne reforme teške, ali mi ih e, provodimo bez obzira na oporbu. I treće, to nas ne oslobađa od postizanja konvergencije na ekonomskom, socijalnom i političkom planu. Treba nam konvergencija koja se neće ticati samo strukturnih aspekata, nego i drugih politika. Sve nas to možda oslobađa od potrebe da istražimo vezu između odgovornosti i solidarnosti. Ne možemo govoriti o solidarnosti među zemljama ako sve zemlje ne preuzimaju odgovornosti za poštivanje pravila. ako postoji odgovornost, treba postojati i solidarnost. Dakle, proračunski kapacitet je nešto više, to je dodatak, ali je svakako i nužan preduvjet za ostvarenje naših zajedničkih projekta. Hvala. Pa, sada izvjestiteljica ima riječ na jednu minutu. Gospodo ministri, svi muškarci, ne znam gdje su žene, možda jednoga dana dođu i nađu one rješenje. Govorit ću ime kolege Böge, a kojemu je doista žao što nije ovdje. Evo samo ukratko. Ovaj parlament se ne želi igrati proračunskim kapacitetom. Ako postavljamo ta pitanja, to nije zato što ekonomski stručnjaci, kako se govori o monetarnoj i gospodarskoj uniji, govore i o europodručju. To e, vrijedi za sva izvješća koja su do sada razmatrana to vrijedi i za izvješće MMF-a koje je objavljeno danas. To nije fobija Europskog parlamenta koji tu traži pošto poto nešto čime će se baviti. Mi nemamo instrumente za prilagodbu. Kada smo imali strukturne fondove, nije bilo eura. Pročitajte izvješće Delor. U izvješću stoji da kada dođe do zajedničke reforme treba će revidirati E, strukturne fondove sukladno zajedničkoj valuti. Dakle, tada nije bilo europodručja. Dakle, došlo je do dvosmislenosti. Imamo europski proračun, ali ne i proračun europodručja. Imamo ambivalentne instrumente. Gospodarska i monetarna unija je ugrožena. Upravo je Eduard Šikluna to rekao. On je rekao da paket šest mjera i dvije mjere trebaju se međusobno dopunjavati. No oni su možda iluzija. Tvrdi se da ako se ne poštuju pravila, da nam trebaju stroža pravila kako bi se uspostavilo pobjerenje. Od samog početka pakta o stabilnosti vrtimo se u tom začaranom krugu, ali moramo zastati i pogledati se u ogledalo. To ne funkcionira. A ako je tako, onda moramo priznati i da trebamo izmijeniti samo logiku pravila. Mi u izvješću iznosimo vrlo konstruktivne i korisne prijedloge, po mom mišljenju, i nadam se da će to vijeće preuzeti i također izaći izvan okvira izvješća pet predsjednika, što je bilo prije Brexita, u razdoblju nakon Brexita treba otići i dalje i razmisliti o pitanju konvergencije. Evo, predsjedniče, vi tražite da zaključim, evo sada ću zaključiti. Dakle, e, zamisao koja nadahnjuje taj kodeks konvergentnosti jest pronalaženje ponovno e, dosljednosti kada smo promicali konvergenciju prije prijelaska na euro, kada smo imali tu odlučnost, da se vratimo u to, vrijeme kada je vladala odlučnost da se pridržavamo kriterije iz Maastrichta. Evo, hvala. Želim zahvaliti svim ministrima. Naravno da postoji identitet i sloga u europodručju, jer u trenutku kada treba poseći u džep kako bismo izvojili sredstva za stabilizacijski mehanizam, e, onda je tu solidarnost stupila na dijelo. Mi cijenimo riječi ministra, ali parlament smatra da je hitno razgovarati o europodručju, o njegovoj budućnosti i o našem proračunu. Ovaj je sastanak obećava mnogo, zahvaljujem svim ministrima i podsjećam vas da E, sutra se vidimo u 11.30 do 13 sati u prostoriji Jan 4 2 kako bismo razmotrili amandmane na prijedlog izvješća i kako bismo izradili početne kompromise.